Sjećam vas da sutra u četvrtak 1. ožujka biramo novog potpredsjednika Europskog parlamenta koji će zamijeniti zastupnika Čarneckog. Zaprimio sam dvije kandidature, Zislava Krasnodevskog u ime kluba zastupnika ECR te zastupnika Indreka Tarenta koji je predložen od strane skupine skupine zastupnika prema odgovarajućim pravilima. Gospodin Takula bit će od sutra član revizorskog suda. Želite li se javiti još zastupniče Takula? Hvala lijepa. Danas sam e, posljednji dan e, zastupnik u Europskom parlamentu. Od sutra počinjem obnašati dužnost e, suca Europskog revizorskog suda. 13 lijepih godina proveo sam u Europskom parlamentu. Bilo je tu mnogo izazova i e, mogućnosti koje se otvaraju e, u sljedećih šest godina. Međutim, prije nego što odem, želim izraziti zahvalnost vama, gospodine predsjedniče, vašim prethodnicima kolegama zastupnicima i vrlo kompetentnom osoblju Europskog parlamenta. Grazie. Hvala eh, zastupniče Takula. Mm, najljepše želje vas prate s naše strane na obnašanju nove dužnosti. Sasvim sigurno ćemo ostati u kontaktu i sasvim sigurno ćemo vas ponovo susreti kada budemo govorili o europskom proračunu. Nadležne vlasti